Äh, Dame i gospodo, otvaram sastanak. Gospodin Van Rompuy je na putu ovamo. Rado bih vam nešto rekao proceduralne e, narave. Imam jednu molbu e, za vas. Od 15 sati e, će me kao predsjedatelj zamijeniti gospodin Tajani jer ja imam sastanak sa predsjednikom Kolumbije ovdje u parlamentu. Kada je taj sastanak dogovoran, e, još se nije znalo da će se u ovom terminu održavati ovaj sastanak konferencije predsjednika, zato vas molim za razumijevanje da će me e, kao predsjedatelj zamijeniti gospodin Tajani. E, mogu vas odmah pitati da li imate neke osobite želje dok čekamo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 ja bih e, bio jako e, veseo da mogu udovoljiti svim vašim željama, ali to nažalost nije u mojoj nadležnosti. U redu. E, dobrodošli gospodine predsjedniče vijeća, gospodine predsjedniče komisije. E, najprije Europski parlament mora preuzeti odgovornost za ovo malo zakašnjenje e, jer i predsjednik vijeća i predsjednik Junka su na naš poziv bili na sastanku odbora za zdravstvo koja, koji se odvija u jednoj drugoj zgradi tako da nisu mogli na vrijeme doći na ovaj sastanak. U svakom slučaju ispričavam se zbog ovog zakašnjenja, za njega smo mi odgovorni. E, prije nego dam riječ gospodinu Van Rompoju, dopustite mi jednu kratku primjedbu kao predsjedniku Europskog parlamenta. Ovo je sasvim sigurno posljednja e, otvorena, posljednji otvoren sastanak e, konferencije predsjednika sa predsjednikom vijeća koji će nam iznijeti e, koji će nas izvijestiti o posljednjem sastanku vijeća. Gospodine Van Rompuy, želim vam u ime Europskog parlamenta srdačno zahvaliti, to sam već učinio na vijeću i želim to ovdje E, ponoviti, želim pred kolegama ponoviti ono što sam vam rekao na sastanku vijeća. E, vi ste prije pet godina preuzeli funkciju, tada je to bila, e, bila za vas jedna nova zadaća i sasvim sigurno je to jedna od najtežih zadaća koje se može uopće preuzeti u Europskoj uniji. Svi znamo da se E, tamo 28 e, e, predsjednika vlada izmjenjuje svaki sa svojim karakterom, slabostima i snagama i zahtjevima i željama i svaki od njih zastupa interese svoje zemlje i doista je Herkulovska zadaća biti predsjednik vijeća eh, i bilo je potrebno imati mir kakav vi imate eh, da bi se s, tom zadaćom eh, uspješno nosili. Vi znate da je vaš izbor bio popraćen skepsom, međutim vi ste od svoje funkcije e, učinili optimalno ono najbolje što se moglo, najviše što se moglo. Ja sam vas e, tijekom tih pet godina upoznao, pratio vaš rad i mogu vam reći da smo vam zahvalni i da vas doista e, i zahvalni i na poštovanju koje ste u tih pet godina pokazali prema Europskom parlamentu. Mi se nadamo da ćemo uz sljedećom sazivu imati e, više prilike e, direktno e, da predsjednik vijeća direktno sudjeluje u našim, na našim sastancima ali vama želim zahvaliti na suradnji između naše dvije institucije u ime Europskog parlamenta želim vam sve najbolje za vašu budućnost mi svi smo e, na kraju e, imali jedan divan doživljaj e, naime na fototerminu imali smo jednu obiteljsku fotografiju kakve su one uobičajeno dakle predstavnici institucija vlada i europskih institucija, to je običajna fotografija, a potom još jedna obiteljska fotografija, gospodin Van Rompuy sa svojom djecom, unucima, e, članovima obitelji, to su doista, to je bio doista jedan od najljepših trenutaka i sva su djeca ostala mirna dok nije došao e, predsjednik David Cameron, onda je najmlađe dijete počelo plakati ali za taj trenutak e, vaše obiteljske fotografije želim vam zahvaliti, to je bio je doista jedan od najdirljivijih trenutaka koje smo doživjeli. Dakle, još jednom hvala gospodine Van Rompuy. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Europske komisije, cijenjeni zastupnici, najprije vam želim zahvaliti na vašim ljubaznim riječima. Zadovoljstvo mi je izvijestiti vas o listopadskom e, sastanku e, vijeća, to je bilo posljednji sastanak e, za vrijeme mog predsjedništva. Mi smo se dogovorili o ciljevima e, što se tiče klimatske politike za period od 2020. do 2030. klimatske promjene su jedan od najvećih izazova za čovječanstvo i znam da se da je Europski parlament e, doista vrlo angažiran e, na toj problematici mi smo održali obećanje da ćemo donijeti te ciljeve, e, dogovorili smo ciljeve koji e, sada osiguravaju sigurnost za investitore i želimo e, ostaviti našoj djeci i unucima planetu zdravom stanju, održivi planet. Što se tiče sastanka IPCC, E, dakle Europa odlučuje e, se odlučila za redukciju od najmanje 40% do 2030. što je najambiciozniji cilj na svijetu. Ta odluka dopušta Europskoj uniji da pošalje pozitivnu poruku u međunarodnoj zajednici. Ta je e, poruka ambiciozna i govori o našoj posvećenosti nema sumnje da bi neki e, htjeli još veće ambicije u jednom ili drugom području međutim e, ne, ne možemo e, dovoljno istaknuti važnost toga da smo uopće uspjeli postići dogovor naše sudjelovanje i naš doprinos konferenciji bit će doista E, značajan. Nakon ovog dogovor e, generalni tajnak Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon e, čestito je Europskoj uniji što nastavlja biti predvodnica na svjetskoj razini. Naš naše djelovanje na tom polju može biti primjer drugima. Europsko vijeće je dogovorilo četiri cilja, a svi vode u istom smjeru. Dakle, energija će biti zelenija, održiva i e, e moći ćemo ju platiti. E, dogovorili smo domaću redukciju od barem 40% stakleničkih plinova do 2030. E, u odnosu na 1990. i ti ciljevi su obvezujući. To je potpuno u skladu sa našim dugoročnim ciljevima za 2050. E, oko pola tog cilja bit će postignut u našem sektoru industrije, industrijskom e, sektoru i na, druga polovica će biti u e, drugim sektorima osim toga e, i e, to će biti nacionalni i fleksibilni ciljevi kako bi se se to ostvarilo na najfleksibilniji mogući način. Kao drugi cilj čista energija. 27% od ukupne energije mora biti iz obnovljivih e, izvora. Također i taj cilj je obvezujući. To je područje gdje se tehnologija brzo mijenja i gdje je još prerano da bismo predvidjeli kako će se stvari odvijati, tako da će se neki detalji razraditi kasnije. Trenutno u cijeloj Europskoj uniji udio e, energije iz obnovljivih izvora je posto tako da 27 ili više do 2030. znači da će do tada Europa barem udvostručiti udio čiste energije u ukupnoj energiji. E, kao treće, uštede e, i energetska učinkovitost. Tu imamo cilj od 20 7% u usporedbi sa projekcijama za 2030. E, bit ćemo, e, napravit ćemo reviziju 2020. i cilj nam je na e, razini Europske unije 20%. To je najsigurniji način smanjenja naše energetske ovisnosti što je još jedno pitanje koje nam je svima na umu i koje nas sve brine. E, kad jednom e, zakonodavni e, prijedlozi budu na stolu, moći ćete dati svoj doprinos. I četvrti, četvrti cilj, po energetska povezanost i povezanost naše, našeg jedinstvenog energetskog tržišta. Cilj je imati povezanost električne mreže od barem 15% do 2030. Tu smo e, se usredočili na velike projekte u cijeloj Europi e, koji se tiču ne samo elektriciteta nego i plina. E, takvi ciljevi su daleko više od običnih papirnatih deklaracija i znače našu posvećenost ovim ciljevima. Ovo je mnogo lakše, e, e, sporije nego što su mnogi mislili. Nakon e, povratak stabilnosti u eurozonu nakon 2014. Slabost rasta uzrokovane padom rasta to je samo to je rezultat nezaposlenosti i premalo investicija. Nema čuda. E, tu moramo e, imati umnožak radnih sati puta investicija. E, sve je to pod pritiskom. Prema tome, ekonomski trend nije dobar Imamo i vanjske faktore koji su odigrali negativnu ulogu. E, nesigurnost u Europi i, e, rast koji je spor u Kini, i, e, Brazilu i Rusiji. To je utjecalo na naš izvoz i na rast zemalja koje o tome ovise. E, to, tu ne trebamo tražiti kao uzrok monetarnu politiku koja može biti fleksibila. E, e, isto se može reći i za proračunsku politiku. Posljednjih nekoliko godina dokazali smo fleksibilnost u proračunskoj politici naglašavajući ne samo deficite nominalne već strukturalne deficite E, kad smo rekli e, da ćemo ići ispod 3% mastriškog ugovora, to smo i ispunili. E, treba poboljšati funkcioniranje tržišta rada, suzbijati dvojnost između insajdera i outsajdera, između onih koji nisu zaštićeni, koji nemaju posla, mladi, žene i tako dalje a također moramo jedinstvenom tržištu e, na digitalnom tržištu na e, istraživanju i razvoju. E, Europsko vijeće je pozdravilo formiranje nove komisije i odluku da se potroši 300 milijardi eura u sljedećih pet godina. To se odnise i na reforme i na investicije. Treba potaknuti investicije E, moramo potaknuti i potražnju i ponudu. E, e, ekonomska situacija u Europi je zamršena. Ne samo da imamo spori rast, već imamo i vrlo nisku inflaciju, a naročito u eurozoni. To, to je rezultat i javnog i privatnog duga. To se odražava na investicije E, dugovi su mnogo previsoki. Trebamo mobilizirati sredstva bez straha, bez obsesija, bez ideologija. E, u, u smjesi e, dugoročnog i kratkoročnog gledanja. Naš sustav, ekonomsko-socijalni sustav zasniva se na zapošljavanju Stoga je sastanak na vrhu zatražio od četiri predsjednika da pripreme e, izvještaj e, o koordinaciji ekonomskih napora. To je neophodno na putu onoga što zovemo stvarnom ekonomskom i monetarnom unijom. E, put koji smo zacrtali u našem izvještaju u 2012. godini. Na vijeću se također razgovaralo i o užasnoj epidemiji ebole u zapadnoj Africi. Zahvaljujući velikom angažmanu, e, čak i za vrijeme sastanka, uspjeli smo e, skupiti jednu milijardu eura donacija za borbu protiv e, ebole. Također smo imenovali koordinatora za ebolu, to će biti povjerenik Stiljanides. Potom smo razgovarali o e, Ukrajinu kao, Ukrajini kao i na svim našim dosadašnjim sastancima od ožujka i to će tako ostati sve dok bude potrebno. E, pozvali smo Rusiju da preuzme svoju odgovornost za punu e, provedbu sporazuma iz Minska. E, negativno, e, vrlo je negativno e, šta možemo, šta smo svjedoci ilegalnih izbora u istočnoj Ukrajini. Potom, smo, potom su se čelnici zemalja članica oprostili. To je bilo više, te, vijeće Evropske unije nije nešto abstraktno, to je e, skup 28 zemalja članica i svaki put se moramo složiti sa svima koji sjede za stolom, a nemamo uvijek svi iste ciljeve i ponekad e, dolazi do e, konflikata. Međutim, e, čelnici su uvijek e, pokazali i dokazali da je moguće ono što su mislili da je nemoguće, što su neki mislili da je nemoguće. Što se tiče gospodarskog rasta i zapošljavanja moramo povratiti povjerenje europskih građana. U prosljednjih pet godina pokuša sam pokazati da europske institucije mogu surađivati i zato sam zahvalan predsjedniku, bivšem predsjedniku Europske komisije eh, Barozu na suradnji od prvog do posljednjeg eh, dana. Također sam zahvalan predsjednicima Europskog parlamenta s kojima sam imao čast surađivati, dakle eh, predsjednicima Buzeku i Martinu Šulcu. E, također želim zahvaliti i mnogima od vas s kojima sam surađivao. Naravno, ponekad smo imali različita stajališta, međutim naše institucije nisu rivali, mi služimo istom cilju, e, a to je Europa. Kao što znamo, e, taj cilj je ono što je pogonski motor za rad naših institucija Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Sada ću po prvi put na sastanku predsjednika e, konferencije predsjednika riječ dati novom predsjedniku komisije gospodinu Junkeru. Cijenjeni gospodine predsjedniče, moje dame i gospodo, ne govorim po prvi put, e, čak imam dojam da sam u posljednjih nekoliko mjeseci i prečesto govorio, ali morao sam jer ste me pozivali i zato moram još jednom detaljno e, predstaviti program nove komisije doduše ovaj sastanak nije sazvan kako bi se razgovaralo o radnom programu kom, nove komisije, nego kako bi se razgovaralo o posljednjem sastanku e, vijeća na kojem sam sudjelovao. E, jedna je od e, osobitosti da, e, da sam sudjelovao na četiri u četiri europska vijeća, iako nisam predsjednik, bio predsjednik e, niti jedne vlade, ali predsjednik Van Rompuy me pozvao, na čemu mu e, zahvaljujem. Dakle, ja sam ukupno sudjelovao na preko 120 sastanaka vijeća, dakle, to e, doista nisam rijetko bio na tim sastancima. Ne bih komentirao rezultate Europskog vijeća u odnosu na energiju, klimatske promjene i tako dalje, jer nisam bio dionik tih rasprava, mada e, dijelim u potpustnosti načela koja su vodila vijeće u njegovom e, radu. Potpredsjednik e, Europske komisije će mi prenositi sve odluke vijeća u vezi s energetikom. Ja vas pozivam da pozovite e, potpredsjednika e, Šefkovića na vaše otvorene sastanke kako bi vas obavještavao o akcijama i inicijativama, prijedlozima i planovima komisije. E, ja sam zamolio povjernika Kanjetija koji je zadužen za klimatske promjene i energetsku politiku da učini sve e, da u, na konferenciji u Parizi e, da e, Evropska unija dobije jedan cjelokupan pogled na ovu materiju. Posebno se zanimam za rasprave vijeća na gospodarskom području E, vijeće e, za eurozonu koju je e, predsadao Herman. Tu ima, vr, očekujemo vrlo važne odluke. Mi odobravamo u načelu program investicija od 300 milijardi eura koji sam već predstavio na mojoj investituri, ne znam više koji je to datum bio. Tu nema novisti. E, ja nisam e, djed Božićnjak, ali mislim da su ovo hitne stvari. E, neću vam danas reći u čemu će se sastojati ovaj program investicija. Ja ću predsjedavati prvim sastankom komisije sutra ujutro mi smo započeli s ovim e, vrlo važnim poslom koji će nam e, dopustiti da e, počnem u mjesecu kolovozu. Mogu vam samo zacrtati glavne linije te, tog programa investicija koji se tiče u prvom redu privatnog sektora, ne toliko javnog sektora, jer ne želimo povećavati javni dug u, u Europi. E, e, mi trebamo održivi razvoj u Europi. A sada Europa treba ubrzani rast. Trebamo spojiti E, politike financijske konsolidacije. To je od ključne važnosti i ići odlučno prema rastu i zapošljavanju. E, vrlo mi je drago što predsjedavam skupinom predsjednika koja će e, razmatrati novo upravljanje eurozonom. Već pod predsjedništvom gospodina Van Rompoja imao sam sreću da sam prisustvovao sastanku pred dvije godine, dvije godine a danas e, predsjedavam skupinom četvorice predsjednika. U prosincu ću predstaviti vijeću, e, e, kako kažem, plan puta za eurozonu koju treba poboljšati jer on ima mnogo e, majaka koje trebamo nekako ispuniti. Neću Neću sada duljiti o vanjskim poslovima, zato što je to već učinio e, gospodin Van Rompuy. Surađivaću ću sa e, institucijom, kao što sam to činio u prošlosti, kada sam radio kao na brojnim ministarskim funkcijama. Dakle, ponovno ćete me ugledati kad god to poželite, pa čak kad to ne želite. Hvala lijepa. Riječ sada u ime kluba zastupnika Pučana ima gospodin Veva. Cijenjeni E, predsjednici. Najprije želim reći nešto o rezultatima sastanka vijeća. Želim zahvaliti gospodinu Van Rompoju jer su prihvaćeni ciljevi koje je usvojio Europski parlament. E, na tome srdačno zahvaljujemo. Vrlo je pozitivno da je prvi sastanak nakon tih službenih e, dogovora. Najprije na najvažniju temu energija i klima. E, e, želim podvući e, da je to sam po sebi jedan važan signal da smo se mi u Europi uspjeli složiti oko vrlo ambicioznih ciljeva i time smo uzor na globalnoj razini. Mi se nadamo da će taj signal imati svoj učinak u Parizu i da će donijeti rezultate na svjetskoj razini. Nadamo se da će i u Parizu biti dogovoreni obvezujući ciljevi, a ne samo neobvezujući. Vjerujemo da 40% e, e, da e, o tome da to nije za podaštavanje To je vrlo veliki cilj Znači u e, to, to je vrlo je jasno da je to vrlo ambiciozan cilj i s kojim e, doista možemo biti zadovoljni. Tako, međutim, pučani žele e, reći da moramo pritom ostati realistični. Mi želimo dakle postvariti napredak, ali ne želimo ostati Uh, usamljeni na svjetskoj uh, razini kako ne bi uh, gospodarski rast u Europi bio ugrožen. To sve valja imati u vidu. Što se tiče smanjenja kod tih ciljeva kad se e, o općim ciljevima razgovara uvijek se o svemu slažemo, ali kad se počne e, razgovarati o žaruljama i o drugim konkretnim stvarima, onda nastaju rasprave gdje se odjednom ne slažemo. Zato moramo e, svi skupa razmisliti kako ćemo to, te dvije stvari dovesti u ravnotežu da i zemlje članice donesu odluke i da u praksi e, realiziraju ciljeve oko kojih smo se dogovorili jer nije prihvatljivo da se e, sve to samo prebacuje na Brisel. Što se tiče E, svih tih odluka ja se nadam da ćemo ih dakle uspjeti realizirati što se tiče zajedničkog energetskog tržišta sigurno će e, e, to, tog tržišta e, biti nešto na čemu moramo raditi i kao i posljednje e, što se tiče energetske politike što želim reći vijeće je što se tiče učinaka na industriju ovih odluka e, se suzdržalo od svojih e, od, od, od mišljenja odnosno izrazilo je mišljenje da ciljevi nisu u skladu sa osnivačkim ugovorima želim jednostavno e, poduprijeti ono što je rekao Martin Schulz a to je da po našem mišljenju i Europsko vijeće se mora držati e, osnivačkih ugovora. E, želim sada govoriti o dvije teme koje nisu bile na dnevnom redu, ali su e, ali su izazvali veliko uzbuđenje na a to su izjave Davida Camerona jedan od vodećih e, čelnika e, zemalja članica e, mislim da nije u redu da daje takve izjave i tu bih zamolio da se jednostavno pridržava da se svi pridržavamo pravila a drugo što nije bilo na dnevnom redu je bilo ponašanje talijanskog premijera Rencija u vezi sa pismom dosadašnje komisije na temu e, državnog e, proračuna on je rekao da neće dopustiti europskim birokratima da mu propisuju kako će on e, formirati svoj nacionalni proračun želim postaviti pitanje da li će se o takvom ponašanju uopće e, na vijeću otvoreno porazgovarati jer po mom mišljenju je to neprihvatljivo ponašanje. To je neprihvatljiv način i to su neprihvatljive izjave o e, institucijama i e, onome što dolazi iz Brisela. Dakle, radi se o nečemu što smo dogovorili i možda biste nam mogli na kraju svog mandata jednostavno pružiti uvid u to kako se e, nakon takvih izjava e, što se događa nakon takvih izjava da li e, se tu događaju ikakve posljedice što se tiče brojki koje ste podastreli o aktualnih brojki o gospodarskom rastu, to nisu brojke koje smo željeli i zato bih zamolio zemlje članice da e, daju podršku Jean-Claude Junckeru kad on predstavi svoj e, program. I na kraju u ime kluba zastupnika Pučana Europskog parlamenta i u moje ime, iako e, sam novi predsjednik kluba zastupnika Pučana, želim zahvaliti gospodinu Hermanu Van Rompoju Ehm, vi ste ostavili trajni, ehm, vi ste ostavili trag ehm, i pečat ovoj funkciji. Želim reći da je dobro što ste vi bili na toj funkciji i radili u stilu kojim ste radili. Nije jednostavno raditi taj posao E, a svima je jasno koliko je vrijedno to što danas imamo e, tijelo gdje se predsjednici vlada zemalja članica redovito sastaju e, raspravljaju, razgovaraju i svađaju se, ali važno je da imamo to tijelo i tu komunikaciju i suradnju. Iako naravno se to može još sve i popraviti, ali osobito u vrijeme krize bilo je vrlo bitno i važno i neophodno da, da postoje, postoji ta e, suradnja i dogovori između zemalja članica i vi ste tu uvijek bili fer posrednik e, i na međuinstitucionalnoj razini također i žato vam u ime kluba zastupnika e, europskih pučana želim zahvaliti. E, gospodine Van Rompuy, vi ste bili dobar vlakovođa e, na lokomotivi e, na sljedećem e, kolodvoru svoju ćete lokomotivu predati gospodinu Donaldu Tusku, a za vas počinje jedan novi jedna nova e, faza u životu za koju vam želim sve najbolje. Hvala lijepa gospodine Veba. Riječ sada ima gospodin Pitela. Hvala vam, hvala vam gospodine Šulc. Pridružujem se e, riječima zahvalnosti koju ste izrazili za gospodina predsjednika Varompuja. Nije imao laku zadaću, to je bila nova zadaća, velika odgovornost koju je on obavio sa u izvrsnom stilu. Mislim da nam, vi ne biste trebali govoriti u pozadinu nekih e, odluka koje se donose i sa nekim taktičkim namjerama. Ono što je važno su konačne odluke. I s tim u vezi ponašanje talijanske vlade je za svaku osudu. ali ne bih htio da se dovode u pitanju e, jasna konstruktivna stajališta koje je e, talijanska vlada imala spram Europe. Dotaknut ću se sa, dotaknut ću se tri, sa, sa tri, veli, tri velika pitanja koja su se spominjali na vijeću, to su vanjska politika, gospodarska pitanja i klimatske promjene, ukratko naravno. Meni se jako svidjela osvećano, osvećan ton onoga što je Juncker rekao u Strasburu, to je posljednja šansa. Nas treba voditi taj visoki stil svečani stil je jako, gospodin Juncker jako simpatičan, ali postoje njegovi govori u kojima on zauzima vrlo strogi ton s kojim se apsolutno slažem. Zato što Europa nema budućnosti ukoliko i dalje nastavljamo ne uspjevati odgovarati na potrebe šest milijuna nezaposlenih, nezaposlenih na nesigurno radno mjesto, na želje mladih. Ne smijemo izdati naše gospodarske ciljeve i želju da smanjimo socijalne razlike u društvu. Ne smijemo jednostavno ne uspjeti u svijetu kojima mnogi ovise o nama. I zato je paket za zapošljavanje, rast i investicije otvara vrlo važnu perspektivu za promjenu ovih tendencija. Međutim, ono što je potrebno, a to ponavljam, je da se ovaj paket osmisli kada je riječ o ravnoteži, ravnoteži između javnog i privatnog resursa, između novih financijskih e, sredstava, podjela ciljeva, ali parlament, naš parlament, treba biti uključen u tu raspravu i ovo definiranje. Ono mora biti dijelom velikih promjena koje će uključiti različite nacionalne politike potrebna nam je reformska snaga, potrebna nam je jača Europa. Politike koje će kombinirati javne financije sa pokretanjem rasta i stvaranjem radnih mjesta. U tom smislu trebamo iskoristiti sve mogućnosti koju daje fleksibilnost unutar pakta o stabilnosti i rastu. To je od vitalne važnosti, zato što nam omogućava korištenje financijskih sredstava koji su od neophodne važnosti da, da, se, da se potaknu reforme. Želim se dotaknuti i nadrealne situacije u kojoj se nalazi europski proračun. Riskiramo bankrot. Imamo velike neplaćene račune koji prijete vjerodostojnosti Europske unije. I to kod njenih korisnika. To su znanstvenici, studenti, mala i srednja poduzeća, lokalne zajednice, regionalne zajednice. Ova situacija stvara sliku da da europski proračun ne može biti poticaj rasta i zapošljavanja. I to upravo u ovoj osjetljivoj fazi u kojoj se svaka od naših zemalja članica suočava sa velikim gospodarskim i društvenim problemima. Drugo pitanje, klimatske promjene. Za razliku od onoga što misli kolega Weber, ja mislim da je dostignuti eh, kompromis i nekakav sindikalni minimum. Mi smo očekivali više ali kako bismo izbjegli nepostizanje sporazuma, onda se pridružujemo ovom zajedničkom stajalištu i želimo sudjelovati u radu samita iduće godine u Parizu. Za nas je ovaj sporazum jedna početna točka. Ne smijemo izostati sa ovog sastanka u prosincu 2015. koji će donijeti novi svjetski ugovor koji će zadati obvezujuće ciljeve. Ti ciljevi su potrebni, ti obvezujući ciljevi su potrebni jer u suprotnom nećemo uspjeti dokinuti proces sagrijavanja planeta i nećemo uspjeti spriječiti rast temperature za više od dva stupnja. Neispunjavanje ovih ciljeva će nas suočiti sa velikim posljedicama. Smanjivanje prirodnih resursa, novi ratovi za vodu i hranu i milijuni ljudi koji će biti osiromašeni. I na koncu vanjski poslovi. Skrenuo bih vašu pažnju i onu e, visoke predstavnice Federike Mogherini na ono što se događa u Burkini Faso tijekom ovih dana. Vidimo humanitarnu, ljudsku dramu i političku dramu koja je na dijelu. Mislim da bi su trebali odlučno osuditi vojni udar i trebali bismo podržati zahtjeve tamošnjeg naroda koji traži poštivanje načela demokracije. Moj klub osuđuje ovaj vojni udar i tražimo da se u ovaj, ovaj proces uključi civilno društvo i to na osnovu Ustava. Sankcije bi trebale biti iskorištene ukoliko ne zabilježemo napredak na tom području. I kada je riječ o Africi, gospodo predsjednici, moramo prijeći sa riječi na dijela. Moramo nadići kratkovidnost, površnost, koji su na tijekom zadnjih desetljeća spriječili da valoriziramo naš fiziološki odnos s Afrikom kao prvi sugovornik, odnosno prijatelj velikog afričkog kontinenta. Hvala vam. E Sada riječ ima gospodin Kamal u ime e, kluba zastupnika ECR. Hvala vam. Htio bih započeti sa aktualnostima iz vijeća. kluba ECR-a pozdravlja ove ciljeve vezane uz ograničavanje stakleničkih plinova do 2030. Drago mi što se ovi ciljevi ne nameću kao nacionalni ciljevi, onako kako to učinjeno ono, u tržištu energetike, unutarnje tržišta i slično. I drago nam je što vijeće želi da se to učini na najšedljiviji mogući način. Ono što me sada zanima je ne bismo sada jednostavno čestitali na ovim ciljevima. Mi moramo priznati da postoji svijet izvan EU. Mi moramo pokazati svojevrsno vodstvo na sastanku u Parizu krajem iduće godine. I bit će zbilja neće biti dovoljno da samo mi smanjimo emisije, to moraju činiti i druge zemlje, velike zemlje poput Kine. Potom situacija sa ebolom. Moram odgovoriti na potrebe ove hitne situacije. Međutim, želim se dotaknuti nečega što su dotaknuli prethodni govornici. A to je nešto što je obilježilo samet. To je tehnička prilagodba i nacionalni doprinosi u europski proračun. Gospodin Juncker je rekao da želi političku komisiju. Ali netko je zasigurno vidio politiku iza ovoga. Vidjeli smo da nam to prijeti katastrofom. Dobro, možda je riječ o tehničkom pitanju, ali kada ja govorim sa svojim glasačima, prijateljima u Grčkoj, u Nizozemskoj, u Italiji, oni se pitaju je li riječ o nekoj šali. Grci mi kažu, nakon svega što smo prošli tijekom zadnjih godina i štednju, vi sada tražite da mi sad posudimo novac kako bismo platili komisiju, koja će onda novac dati Njemačkoj. Vidite zasigurno kako, što ljudi o tome mogu misliti. Moji glasači vele, pa mi dobro poslujemo zadnje godine i sada se čini da smo kažnjeni zbog toga. A dok neki luđaci poput Francuza čini se kao da su nagrađeni. I tako ljudi gledaju na ovu situaciju. Ukoliko komisija želi biti političkija i ako želi pridobiti srce i duše naših glasača, onda ne smije izlaziti sa takvim, e, sa rečenicama kao kompjuter kaže da, kompjuter kaže ne ili izrazima kao što kod tehnička prilagodba. Mi moramo odgovoriti na potrebe građana. Sutra će revizorski sud objaviti svoje godišnje izvješće. Znamo što će u njemu stajati. Možemo govoriti da se tu radi o neodgovornosti zemalja članica, ali građani to neće čuti. Oni neće čitati odricanje od odgovornosti na internetskim stranicama. Oni će se pitati što se događa u, ovom razdoblju, što će se dogoditi u idućih 20 godina. Sad imamo povjerenika za proračunsku kontrolu i on mora početi raditi. Ne smo se praviti da režemo proračun tražiti od zemalja članica još više novca. I želimo gospodin Rompuj odati počast. Mnogi političari vas priznaju kao dobrog posrednika između zemalja članica. To sam čuo od velikog broja ljudi iz različitih zemalja. Također smo mi kao zastupnici cijenili vaš odnos sa Ruskim parlamentom. Znam da vam je pomagao Richard Colbert, um, zastupnik, vaš savjetnik, sad opet zastupnik ali on je zasigurno pomogao taj odnos. U ime cijelog kluba ECR-a želim vam zahvaliti na vašem radu unatrag nekoliko godina i želim vam dobru budućnost. Hvala lijepa gospodine Kamal. Sada riječ ima gospodin Fehostad za klub zastupnika ALDE. Hvala vam. Danas vidimo promjenu straže. Imamo izlaznog vođu europskog vijeća gospodina Varompuja kojeg želim pozdraviti i zahvaliti mu na svemu što je uspio postići. To je novi predsjednik komisije kojeg također želim pozdraviti i čestitati mu na radu koji tek predstoji na prijedlozima koje će iznijeti parlamentu. Znam da ovdje treba raspravljati i o ishodu zadnjeg europskog vijeća ali u medijima nisam vidio mnoge tekstove o klimatskoj promjeni, vidio sam više tekstova o incidentu sa Cameronom. Cameron navodno ima novu strategiju, želi stvoriti krizu na svakom europskom sastanku na vrhu, po mogućnosti svakog tjedna. Ali mora shvatiti da ta strategija nije dobra zato što glasači preferiraju original iznad kopije. Ova kopija ukipa je zbilja neugodna. Govori se o nametanju kvota za građane Europske unije, to je ludo i protiv osnovnih načela Europske unije i to moramo reći. I moram reći, ovo je rijetko za mene, gospodine Kamel, da se sada slažem s ovom krizom koju je on evo izazvao na samitu. Riječ je o tehničkoj prilagodbi kada komisija treba poslati pismo i reći vi ćete primiti novaca netko treba platiti nešto više i tako svake godine. mi znamo koji su razlozi ovog lošeg sistema. To je činjenica što se proračun bazira na doprinosima zemalja članica, a ne pravim vlastitim resursima kao što je stajalo u prvom osnivačkom ugovoru. Ako je gospodin Kamerom Žbilja želi promijeniti sustav tehničke prilagodbe, onda on treba samo slijediti zahtjeve Europskog parlamenta kao i zahtjeve Europske komisije da što prije Uspostavimo proračun i višegodišnji financijski plan baziran na vlastitim sredstvima, a ne više na osnovu tehničke prilagodbe ili doprinosa zemalja članica. E, ovo mi daje priliku da kažem riječ dvije o početku nove komisije. Znam da, Jean-Claude, imaš novu web stranicu. To nisi znao. Prekrasna je. Možda Nisi vidio da imaš novu zastavu na zgradi Berlamon I tamo piše novi početak za Europu. Za moj klub je jedna stvar jako važna u početku rada ove nove komisije, a to je da izađeš sa novim modelom upravljanja eurozone, ali i da e, nam daš dokument koji će govoriti o sanaciji. Amerikanci su to učinili 2009. To je američki e, akt o sanaciji, o stimulansima. On je pomogao infrastrukturu, energetske mreže, ali je i pomogao malim tvrtkama i građanima što mi do sad nismo učinili i stvorio je gospodarski rast između 2 i 3% u sad od kad je donesen. I to je nešto drugačije to želim sada istaknuti kada se govori o prepakiranju nekoliko stotina milijuna eura, o izmještanju novca iz pojedinih proračunskih glava. Ukoliko donesemo ovakav dokument, to će biti prava stvar i moj klub će također predložiti naš vlastiti prijedlog za e, takvu vrstu dokumenta tijekom idućih dana. gubili smo dovoljno vremena tijekom zadnjih desetljeća i ne smijemo s time nastaviti. Hvala vam. Riječ ima gospodin Jarik u ime kluba zastupnika Guengel. Eh, Kao što je rekao predsjednik Van Rompuy, posljednji izvještaj stručnjaka o klimi je vrlo značajan. To predstavlja eh, jedan signal eh, za uzbunu. Moramo žurno djelovati. Moramo pridati više važnosti konferenciji u Parizu u prosincu 2015 kada čitamo izvješće je dobijemo, dobivamo zastrašujuće elemente. E, klimatske promjene će imati ozbiljne i irreverzibilne, učinke. E, došli smo do najvećeg e, povećanja temperatura u 8000 godina. Europsko vijeće je dalo nekoliko prijedloga koje su dobre i koje treba prostudirati ovo što je upravo rečeno. Moramo imati zajedničku početnu točku, a to implicira raspravu, detaljnu i temeljnu raspravu o nizu stvari e, koje su osnova sadašnje europske politike. To je rasprava među nama, to je e, rasprava koja je hitna e, rasprava o konkurenciji u recimo na sektoru e, prometa e, to nije podesno za ciljeve koje želimo postići da, da dalje preferiramo kamione i automobile e, na račun vlakova i vodenog prometa to mislim da zaista nije u skladu s našim ciljevima to može samo pogoršati stvari E, e, to utječe i na poljoprivredu, e, to ide suprotno zaštiti klime i okoliša. Moramo, ne smijemo uvijek razmišljati u smislu ekonomske oportunosti kad razmišljamo o nafti ili o nafti iz škriljevca jer to koji puta ide uvijek, e, to ide koji puta e, suprotno od načela vijeća. Ne smijemo e, imati novi tip moramo imati novi tip gospodarskog razvoja koji će manje zagađivati a istovremeno stvarati nova i dobro plaćena radna mjesta Trebamo imati hrabrost da lansiramo veliki plan ako vaš e, ako takav plan imate, e, gospodine Juncker, treba ga poduprijeti, trebamo e, razvijati infrastrukturu, promet, energiju, a mislim da su javne službe najbolji pokretač tih promjena. Trebamo se također Eh, pomoći više eh, razvoj eh, onima koji imaju sve više poteškoća u tom razvoju. Moramo također pomagati u suzbijanju ebole, a još teži je problem problem humanitarni problem problem s izbjeglicama Komisija, vijeće i parlament moramo se e, e, više približiti e, našim ciljevima, to jest smanjivanje od 60% do 2050. kako bismo izbjegli ovo pobiš. Hvala lijepa gospodine Jarik, gospodin Labert za zelene. Hvala lijepa gospodinu Iariku, ja dijelim njehove idije. Gospodine Van Rompuj e, možemo uvijek gledati da li je čaša napola puna ili prazna. Ako gledam ovaj cilj za klimatske promjene, 40% e, e, smanjenja emisija CO2, to je više od bilo koga drugog na ovoj planeti to pokazuje vodstvo Europske unije. Mi smo ambiciozni od svih drugih. Ako e, pogledam e, e, ciljeve koje nam postavlja naša planeta s kojom ne možemo pregovarati, to je ispod onoga što treba učiniti. Dakle, smanjenje od najmanje 40%, ali moramo ići i više, jer je to nedovoljno da postignemo zadovoljavajuće ciljeve E, pa ipak kako kažu kinezi imamo e, podijeljene interese e, i razno razne interese. Ja, mene zanimaju dva druga cilja. Dva cilja 2025. Imamo cilj obnovive energije, to je obvezni cilj kako, kako to može biti obvezni cilj? Imamo cilj, dva cilja koji nisu obvezni, ali nisu ispunjeni. U sadašnjem e, paketu e, e, oni moramo reći what gets measured gets done jer ćemo inače počiniti ekonomske i strateške greške. Nećemo biti suočeni sa klimatskim promjenama moramo si postaviti ambiciozne e, ekološke e, ciljeve. E, to je i u našem ekonomskom interesu. Jer ako mi ne budemo vodili u industrijskoj revoluciji, to će učiniti naši konkurenti. A to će usporiti naš razvoj E, to je i strateški imperativ jer e, oni drugi e, koji stoje na drugoj strani nam šalju naftu, to je Vladimir Putin. Oni su protiv obnovive energije, međutim su stalno na sceni. To su teške greške u našim strategijama. E, e, u prvom stavku zaključaka vijeća vidimo vijeće se daje ovlast da se vrati na sve e, dokumente i da tu trebamo postići jednoglasje. Međutim, to ugovor ne predviđa i tu ne možemo trbjeti E, ovakovo, za ovakav pritisak od strane vijeća koji nastavlja pred gotov čin. E, I tu, e, iskreno govoreći, tu ćemo biti vrlo pažljivi i gledati da se to više ne događa. Za FDD sada ima riječ gospodin Paul Gospodine predsjednici, E, e, ja ću se obratiti predsjedniku Van e, Rompuju. Gospodine Van Rompuj, došli ste nam govoriti o Europskom vijeću, Ukrajini, energiji, gospodarstvu, sve je to business as usual, mi se čini. U posljednjih pet godina je bilo tako. Ja bih htio kritizirati ono što sam čuo. Stalno ste me podsjetili podsjećali na velike e, e, državnika e, našeg vremena komedija Alena. o, čovjeka koji je govorio nema Amerikanaca u Iraku. ljudi su mu se toliko smijali da su ga nazvali komični Ali. Molim vas kolega, dozvolite da, oprostite oni, e, e, žao mi je da moram reći da smo ovo slušali pet godina. Dragi kolega, ovako to ne ide. Ovako to ne ide. Molim da se suzdržite. Ovdje ne možete napadati e, predsjednika Europskog vijeća, ne možete ga proglašavati nekim krvnikom s čovjekom koji je proljevao krv. ovo je e, mnogo previše. E, molim da se suzdržite kolega. Ovno je mnogo više no što možemo trpjeti u e, čak dobronamjernoj parlamentarnoj kontroverziji. Molim da se suzdržite ovakvih izraza jer ćemo vas inače morati kazniti sankcijama. Da to shvatite, molim. Ja ću nazdaviti. Što ste postigli u pet godina kao predsjednik ovog vijeća? E, srušili ste demokraciju u Grčkoj i Italiji, srušili ste dvije demokratske vlade a e, imate e, lutke postavljene u, iz Brisela, imate visoku nezaposlenost u e, Grčkoj, Španjolskoj i Italiji. Ljude ste natjerali u očaj. Neki su napustili naš kontinent. Španjolci idu u Argentinu, Portugalci čak idu u Angolu E, prošle godine smo imali 247 e, tisuća ljudi koji su došli u Britaniju, većina iz Europske unije. Ova ne e, kontrolira migracija je nanijela velike štete našoj zemlji. Vi, gospodine Van Rompuy, još isključujete da kontroliramo naše vlastite granice. Vi želite i proširiti Evropsku uniju na istok E, čak i zapadno od Ukrajine. To je ludost. Vi ste nadgledali e, val euroskepticizam koji je e, rezultirao podijeljenom Evropskom unijom. Vi ste doveli do ukrajinske krize. Sada vidimo i deflaciju u Evropskoj uniji. Vaša službovanje od pet godina je je karakterin eh, deluzijom, očajem i deflacijom. To je engleski 3D-a. Delusion, deflation, despair. Hvala. Eh, eh, sada riječ ima gospodin Bergecio. Hvala vam, predsjedniče. Proveo sam jutro sa talijanskim radnicima iz talijanske industrije čelika Tisen Htio bih se zato dotaknuti nekih jako važnih stvari i osvrnuti se na nešto što smatram velikim pogreškama kojima bi trebali razmisliti osobe poput predsjednika Van Rompuja, to, trebao bi to uzeti u obzir i, budu, i trenutni, odnosno budući predsjednik komisije. Oni bi trebali pažljivo saslušati stav, odnosno mišljenje milijuna europskih glasača koji su izrazili svoje mišljenje o brojnim pogreškama koje su se dogodile. Gotovo ništa se nije učinilo da bi se smanjila birokracija u ovoj europskoj strukturi koja se evo očituje u ovom sustavu, koja se očituje u ovom slučaju koji sam malo čas spomenuo, to se tiče tržišne utakmice nije se uzelo u obzir da je konkurencija u industriji čelika određena na svjetskoj razini. Donijele su se neka rješenja koja, nisu se donijela rješenja koja su mogla sačuvati našu europsku izvrsnost, nisu se uzele u obzir objektivne činjenice kao što je postojanje konkurencije na svjetskoj razini i konkurencija koja dolazi izvan Europe. Ali evo, želim reći nekoliko riječi o onome što ste spomenuli, to su alternativni izvori energije. Mislim da se tu ne bi trebalo nastaviti sa krivim politikama. Trebalo bi napraviti svojevrsnu defiksalizaciju, fiskalizaciju za one E, za one tipove energije koje su proizvedeni na ekološki prihvatljiv način, to mislim prije svega na solarne panele ili onu industriju koja koristi e, o, razne vrste otpada prilikom stvaranja energije. To bi trebalo biti inteligentni inteligentne odluke koje vode računa o stvarnosti koje neće dodatno opteretiti ova nepodnošljiva količina administracije. Tako mi naime smatraju radnici, proizvođači, industrijski proizvođači, male i srednje poduzeća. Tražilo se da vijeće omogući da da mišljenje o intenzivnoj proizvodnji i o deforestaciji. Mislim da u tom slučaju, da u ovom slučaju već imamo na dijelu zajedničku poljoprivrednu politiku, pa me zanima kako utjecati na deforestaciju, kako ju spriječiti ukoliko se od nas traži da zbog demografskog rasta e, trošimo još, odnosno proizvodimo još više hrane. Trebamo garantirati da zemlje članice usvoje i primjenjuju poticaje za proizvodnju čiste energije. I da zaključim, želim vas podsjetiti da je konačno objavljen e, mandat e, komisije koji sadrži smjernice za pregovore o sporazumu TTIP. To ovaj sporazum iz, e, izaziva veliki strah kod kod proizvođača u prehrambenoj industriji. To moramo voditi računa zato što to ima veze i sa teritorijima i sa proizvodnjom energije. Naša poljoprivredna industrija predstavlja našu izvrsnost koju je nemoguće nadomjestiti i to moramo štititi i noktima i zubima ukoliko želimo zaštititi Europu naroda, a ne Europu bankara koja je tako bliska prijateljima iz Bildenberga, dragi gospodine Juncker. Riječ ima u prvom redu gospodin Juncker. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Imam pet minuta da odgovorim na e, sve ove argumente. E, to je vrlo kratko vrijeme, ali ću e, nastojati to učiniti. Nisam, nije mi se svidio način na koji su neki premijeri ovdje upotrijebili na osnovu e, dugogodišnjeg iskustva znam da vijeće treba rješavati probleme, a ne ih povećavati. E, dugo, smo dugo sam vremena e, bilježio i uspoređivao što se govori u dvorani, a što se govori izvan dvorane. I s vremena na vrijeme se događa da da e, te bilješke se ne podudaraju. E, e, rekao sam mom dobrom prijatelju Mateo Renciju da nisam šef bande birokrata. vi ste. Ja sam predsjednik Europske komisije koje je političko tijelo, ne samo tijelo nego institucija i pozivam sve premijere da poštuju tu instituciju jer nismo manje legitimni nego drugi. Da sam slušao da je gospodin Barozo slušao samo birokrate, način na koji se e, komisija bavila e, talinskim proračunom bi bio sasvim drugačiji. Prema tome, ove, ove površne e, kritike su e, na adresu e, komisije su potpuno neprihvatljive. Što se tiče britanskog premijera, nakon što sam saslušao gospodina Kamala, način na koji predstavljate stvari, govoreći da je to način E, na koji se percipiraju i gledaju stvari. To nije. Tako se stvari prezentiraju. One se prezentiraju na sasvim drugačiji način u dijelovima e, britanskog javnog mišljenja nego što bi to trebalo biti uh, uz pravila ugovora. Nisam još završio, imat ćemo više pitanja. Želio sam reći jasno da komisija primjenjuje propise kakove su usvojile e, države članice. kako postoji problem, e, komisija na, e, na poziv talijanskog predsjedništva je dala odgovore na probleme E, problemi kako postoje ove godine ima e, sasvim drugačiju dimenziju nego prethodnih godina. E, tu imamo 9,5 milijardi eura što je mnogo više nego iznos prethodnih godina koji je bio 3,5 e, e, milijardi čini mi se. E, ne možemo reći da je to hold up evropskih birokrata. Ta su pravila i propise donijeli, donijele države članice i molim da ih se pridržavamo. I moramo naći neku rješenje E, ne možemo naravno sve zadovoljiti, ali moramo naći e, argumentirana i e, smislena rješenja. Učinak na proračun je drugih Eh, drugih država članica je mnogo veći nego na eh, učinak eh, britanske populacije, britanskog naroda, to je Britanije. Plan obnove i rasta je vrlo važan. Mm, trebamo mudro koristiti neiskorišteni novac ali to nije jedina pista o kojoj razmišljam. Treba pokrenuti sve i stare i nove mehanizme kako bismo potakli investicije. E, Europska investicijska banka i e, e, mora služiti rastu, ona mora biti na usluzi zapošljavanja. Mm, nećemo se zadovoljiti E, ovom neelegancijom koji je, e, nam je pokazao gospodin Verhofstadt u svom izlaganju. Da, nije točno da je 2008. 9. i 10. nismo e, pokrenuli planove obnove, planove poticanja rasta. E, nećemo pokrenuti e, e, ekonomske planove koji neće ničemu služiti koji nam ne daju trajne strukturne promjene u smislu poboljšanja. Gospodin Pitela, moj prijatelj, kaže da sam ja simpatičan. Mislim da je to objektivna primjedba. Ali da sam prestrog. E, slušajte, ne, ne želim da izgledam e, strog, ali ja jesam strog i ne zabavlja me kad e, imamo ovakvu situaciju. Ako se suočavate sa situacijom gdje imate više od 25 milijuna nezaposlenih, ako imate gospodarsku situaciju koja je očajna, koja se pogoršava da svakog dana onda ne mogu uh, ne mogu se smijati moram biti strog jer želim biti strog s nama samina so oni koji pate koji nemaju posla nemaju radna mjesta oni se ne prave viceve e, pa se moramo ozbiljno i odgovorno ponašati hvala, hvala gospodine predsjedniče Hvala na vašem angažmanu, na, vaše odgo na vašim odgovore. Sada dajem riječ e, gospodinu Van Rompuju pet minuta. Hvala na ovih pet minuta. To će biti moje, po, mojih posljednjih pet minuta ovdje u parlamentu. <laughs> to je sigurno. To je sigurno. E, ja ne tražim pet dodatnih minuta nekoliko primjedbi na ove teme koje sam ja e, razvio ovdje i kojima se bavio Europsko vijeće. E, klima i e, ekonomska situacija. Klimatske teme su klimatske. Uvijek govorimo o dugoročnim temama. Ne bavimo se problemima od danas i jučer. Mi se mi gledamo na dugi rok E, zahvaljujem svima koji su tu razvili dobre ideje. E, nećemo govoriti o ambicioznim planovima ili uvijek možemo biti ambiciozni. E, moj problem i problem mojeg nasljednika je spojiti ambiciju sa nastojenjima šefova 28 zemalja članica. Eh, Ima, mi ćemo postići brojke manje od 20% o, o, za eh, CO2 eh, do 1980. To je 20% u 30 godina, a sada ćemo imati minus 40 u 10 godina. To je jako ambiciozno. To o, radimo na unutarnjem tržištu. E, više ne možemo razmjenjivati CO2 na globalnom nivou. Tu, tu smo, e, tu imamo e, unutarnji napor. Tu, to je vrlo ambiciozan cilj Moramo naravno imati na umu ambicije svih država članica. Recimo da nismo postigli sporazum, u kakvoj bih se ja situaciji nalazio. Da Europa od koje se toliko očekuje e, i e, to očekuje i glavni tajnik e, Ujedinjenih naroda da nismo ispunili ono što smo obećali. Dakle, postigli smo sporazum E, za dugim pregorima od dva mjeseca. E, to u svim pripremama smo bili dosljedni kako bismo donijeli odluku. E, mi smo slijedili prijedloge komisije u smislu tri ciljeva i obveza tih ta tri cilja E, zasnivali smo se na schemi koju je nam je dala komisija pred nekoliko mjeseci. E, e, cilj od manje od 40% je ambiciozan, ali tu se moramo osloniti na obnovivu energiju, moramo štediti energiju ako želimo postići e, ovaj ambiciozni cilj, dodat ću da štednja energije e, tu nije bilo obveza. E, imali smo jedan indikativni cilj. Moramo spojiti ambiciju i realizam. Uspjeli smo postići sporazum i mislim ako želimo lijepo završiti, ako e, želimo e, ispuniti obećanje, moramo nastaviti sa tim e, što smo dogovorili. Trebamo naći u isto vrijeme, to, jest vi ćete to raditi, treba postići sporazum sa 28 država. Uvjeram vam vas da tu imate tu imamo velike razlike, a tu sam, to sam još i e, puno pocijenio. To je understatement na engleskom. Sada treba napraviti analizu i to smo već napravili, e, nijansiranu e, analizu situacije stvaranja radnih mjesta. Situacija je složena E, za monetarnu politiku već imamo e, već e, vrlo ženeroznu politiku za proračunsku politiku imamo neutralnost učinka na gospodarstvo neutralnost učinka na gospodarstvo 2014. 2015. To ne utječe na ekonomski rast za 2014. i 2015. To možete provjeriti. Nitko ne traži e, politiku e, trošenja, deficitarnog trošenja. E, jer znamo u kojoj bi se situaciji našli. Strukturne reforme, o tome smo govorili, trebamo koristiti e, bolje jedinstveno tržište u e, energetici, e, digitalnom tržištu i prometu. To će biti ključna zadaća u sljedećih nekoliko godina. To su strukturne reforme. Moramo potaći investicije. Investicije su ispod razine koja je, e, smo imali prije financijske krize i, u tom, i to u svim državama članicama. E, e, razina investicija je niža nego što je bila prije 7 do 8 godina. Zašto? Među inim jer je privatni dug je iznimno visok privatni dug je stvoren za vrijeme prvog razdoblja povijesti eura. Ako govorimo o, izgubljenom desetljeću, prvo, prvo razdoblje europodručja je, je, tu su počinjene velike greš, greške koje su spriječile investicije. E, e, e, I E, to je obeshrabrilo investicije u privatnom i javnom sektoru. To e, objašnjava i krucijalne odluke koje će donijeti e, Europska komisija, kao što je rekao Jean-Claude Juncker, za relansiranje privatnog tržišta, to je privatnih investicija privatne investicije su ključne u naporima koje će poduzeti e, sljedeća komisija. Imamo mnogo instrumenata koje možemo koristiti, treba također e, napraviti dobru analizu onoga što se dešavalo u prošlosti u eurozoni. E, zamislite sa d bez e, e, plina i škriljevca što bi bilo s rastom rast bi bio mnogo niži e, SAD nije djelovao na nekim područjima koja bi bila inteligentna međutim oni su uveli reda prije od nas ono što smo objavili e, u nedjelju u o testovima u bankarskom sektoru to je od kapitalne važnosti za ponovno stvaranje likvidnosti e, likvidnosti koja je važna za poticanje investicija. Uvijek možemo učiti od drugih. E, nije da nismo činili greške, a zato plaćamo i račun. Dozvolite mi ne, nekoliko riječi za zaključak. Ja, ja bih htio zahvaliti svima u Europskom parlamentu i izvan Europskog parlamenta e, svima onima s kojima sam kontaktirao u posljednjih nekoliko godina E, predsjednicima klubova zastupnika, članovima klubova zastupnika. E, ja nisam bio e, odgovoran parlamentu, ali sam uvijek nastojao održavati dobre odnose sa parlamentom. To je jedan od paradoksa od onoga što je usvojeno u Lisabonskom ugovoru E, e, stvorilo je predsjednika vijeća, ali nije stvorilo e, veze s drugim, jasne veze s drugim institucijama Europske mm, unije. Nemamo veza sa euroskupinom, a imamo samo debriefinge nemamo uh, veze sa Europskim parlamentom. Ono što nije postojalo u formalno, to smo morali raditi neformalno. Ja sam to nastao postići. Nastao sam surađivati i uh, postići to da svi idemo u uh, istom smjeru. Kad je Europsko vijeće poduzimalo inicijative, E, imali smo zakonodavni postupak koji nam je dozvolio da postignemo sporazum na kraju jer članovi e, Europskog vijeća su bili e, oni koji su bili kritični prema parlamentu ja sam uvijek branio parlament rekao sam parlament je kritičan ali na kraju smo uvijek postigli sporazum čak i kad smo se trebali dogovoriti o e, e, europskom proračunu. Mm, teško je postići sporazum 28 država članicama, ali e, je teško postići sporazum između vijeća i parlamenta. U posljednjih pet godina smo nastojali što je više moguće surađivati, raditi zajedno. Jedan od najtežih razdoblja E, e, je bilo proteklo razdoblje. Ne kažem da su problemi nestali, to sam već i prije rekao. E, samo sam se dotakao problema u mom uvodu, ali mislim da sada trebamo osiguramo da na razini državama članicama, jer one nose velik dio odgovornosti, ako ne postignemo uh, veći rast, uh, bolje, uh, više zapošljavanja, onda ćemo imati još gore rezultate na izborima za pet godina. Sljedećih pet godina su isto tako važne političke kao proteklih pet godina. Još jedan put hvala, adieu i doviđenja. Hvala lijepa gospodine predsjedniče na vašim riješima. E, najljepša hvala e, za ovu poruku u Europskom parlamentu koji e, će igrati i želi igrati važnu ulogu u sljedećih pet godina. želimo raditi ruku pod ruku s sa vijećem kako bismo odgovorili na potrebe naših građana. Hvala vam lijepa na vašem radu, e, hvala vam e, lijepa na ovoj poruci povjerenja. Hvala što ste branili e, više jezično što se na kraju progovorili na materinjem jeziku. Gospodin Borkecio nije ovdje, dajem riječ gospodinu Natalu. Gospodine predsjedniče, u jednim od svojih e, završnih e, akata kao u funkciji e, predstavnik, kao predsjednik vijeća, vi ste postavili zamku predsjedniku vlade Velike Britanije tražeći od njega 1,7 milijardi eura i sada se mi moramo snaći i naći taj novac zato što smo mi bili uspješni. Da, tako je. E, uspjeh se kažnjava u Europskoj uniji. E, meni je žao što je e, gospodin Cameron na tako jadan način dao svoju izjavu, ali želim završiti time što ću reći veliko hvala gospodinu Van Rompoju, a također i gospodinu Barozu, jeste gurnuli Veliku Britaniju e, do izlaza kroz koji ćemo, nadam se, vrlo brzo proći. Riječ ima gospodin Lambert. Gospodine Van e, e, vi vi ste političar koji dolazi iz male zemlje bez velikog profila. E, e, često se govorilo da ćete nas e, izvesti iz katastrofe. Ja sam često govorio Van Rompuy će nas iznenaditi i to ste učinili. Ja sam bio više iznenađen nego što bih bio želio na kraju politika je umjetnost mogućeg, kao što ste rekli o klimi. Jedna je stvar biti ambiciozan, ali ne postići sporazum, ali e, druga je stvar postići makar kako skroman sporazum. I postavio bih pitanje, kad gledate e, stanje Europske unije e, sada, ne govorim samo o Van Rompuju, nego svima nama, ako je politika umjetnost moguća, da li povećanje od 1% e, broja Europa, repropljena koji žive u širom siromaštvu i koji nemaju e, radnih mjesta, da li na kraju e, krize 1% građana su se obogatili, da li je to politika moguće? Nije li nam ta politika mogućeg um, uh, dozvoljavala više? Ja mislim kad gledamo rezultate da smo imali uh, mogućnosti da postignemo bolje rezultate. Naravno, vi niste jedini odgovorni, ali vi ste dio europskog vodstva. Volio bi bio vidjeti E, od vaše strane jači naglasak na socijalnoj pravdi e, jer dolazite od e, sociodemokrata i demokršćana i stoga to što više žalim što nas već napuštate. Sada ima riječ gospodin Iarik. Hvala na objašnjenjima vašeg rada najavljujete sada e, pod gospodina Junkera sastanak četiri e, predsjednika za eurozonu. E, gospodine Van Rompuy, vi ste govorili o Europskoj središnjoj banki, primjeni kriterija, mastriških kriterija, sve je to točno ali to nije zbog toga što neka zemlja ne poštuje e, mastriške kriterije da se učini ono što nazivam e, e, kontrareformom i štednju. To vodi do nezaposlenosti, do problema koje imamo danas E, sporazum sa e, središnjom bankom, to je promjena e, u usporedbi s prethodnom situacijom. Druga je stvar da dopustimo stvarnoj ekonomiji da funkcionira, a druga stvar su niske kamate. E, e, imamo e, ogromne troškove banaka, ogromne dividende za, za banke, ogromne bonuse, sve je to doprinjelo nezaposlenosti. Prema tome trebamo imati dubinsku raspravu o, tim temama. gospodin Ferhošt, gospodin Van gospodine, vi ste dobro obavili svoj posao Belgijanci uvijek slijede dobru europsku e, politiku, to radi i Luksemburg. Ja sam htio reći sljedeću stvar. To e, e, situacija u Uniji nije dobro, to je točno nezaposlenost, slabi rast, E, problemi s bankama, ali što ne razumijem su sve e, intervencije koje kažu da se trebamo vratiti unatrag, mm, e, ali vidimo da pomanjkanje integracije u Europskoj uniji vodi do problema. Na internetu uvijek tražimo brze nove aplikacije a u Europi e, e, moramo naći sporazum 28 država članica da bismo dozvolili e, recimo tri operatera telekoma da se uvede neka inovacija. Ja pitam jednu stvar. Trebamo biti ambiciozan u sljedećih nekoliko godina. E, mi smo bili e, previše neaktivni u posljednjem sazivu. Hvala lijepa. E, sada riječ ima gospodin Enkel. Gospodine, Van, Rompo, ja sam ovdje novi, pa vam se još ne mogu zahvaliti. a želim reći nešto o energetskoj politici i ali ovo što je rečeno o Velikoj Britaniji je za mene izazov i jako me brine. Vjerujem da imate pravo da se u Europi uvijek moramo pridržavati pravila, e, to je više kolega reklo, ali da upravo e, od onih ljudi koji se nisu do sada pridržavali pravila kad je bilo potrebno spašavati euro, to je po mom mišljenju vrlo čudno. E, pravila koja su donešena pri uvođenju eura su prekršena. E, ono što me međutim osobito pogađa je ovo što je ovdje rečeno o Velikoj Britaniji, jer kad se razmisli što zapravo smeta Veliku e, Britaniju, mislim da ih s pravom smeta to što je komisija žrtvovala načelo subsidijarnosti kako bi spasila euro. Komisija je također i načelo konkurencije između pojedinih zemalja žrtvovala e, e, harmonizaciji Također princip da, se svaka, da je svaka zemlja sama odgovorna za svoje dugove i sad se dugovi socijaliziraju. Želim podsjetiti i kolegu Webera, mislim da se u tome i slažemo, mi bismo se trebali pobrinuti za to da Velika Britanija ostane u Europskoj uniji Možda e, vas mogu podsjetiti na to da usprkos ovom e, sporu je Velika Britanija i dalje drugi po redu neto platiša u Europskoj uniji i to ne smijemo zaboraviti. Hvala lijepa. Gospodina, e, gospođa Van Brentina, na riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Vrlo mi je drago što imam priliku obratiti vam se na našem zajedničkom maternjem jeziku na ovom posljednjem sastanku za vas u Europskom parlamentu. Ako pogledamo energetsku politiku i klimatske promjene, vi ste sami govorili o posljednjem izvještu IPCC-a. Mislim da se iz tog izvješća mogu izvući dva zaključka. Prvi je prilično očit E, ali ja ću ga ipak izreći. Prvi zaključak je klimatske promjene su stvarne i uglavnom su izazvane e, ljudskom rasom e, traju dalje i posljedice su krajnje ozbiljne i sada je vrlo vrlo kasno znanstvenici su svoj dio posla obavili uvijek iznova mi smo već došli do zaključaka i sada je na E, onima koji kreiraju politiku, na političarima da izvuku e, zaključce i e, konsekvence. Mislim, ako pogledamo zaključke ovog vijeća, ja bih htjela ponoviti ono što je već rečeno i izraziti podršku činjenici da je postignut sporazum vi i vaši unuci izgledali ste jako lijepo na e, tim obiteljskim fotografijama bit će, bilo bi teško pogledati im u oči da taj sporazum nije postignut. Barem smo toliko uspjeli, ali nemojte očekivati velike e, proslave e, od strane našeg kluba zastupnika. Mi smo podržali ovaj sporazum, ali smatramo da nije dovoljno ambiciozan i smatramo da se treba učiniti više. Europski parlament tu također ima nešto za reći. Prvo što se tiče ciljeva, nisam toliko zabrinuta zbog same visine ciljeva, ono što je važno je da se oni realiziraju i da su obvezujući. Vi ste i sami rekli kad ste govorili o energetskoj učinkovitosti da nismo imali obvezujuće ciljeve do sada. Nažalost, evo sad vidimo koji su rezultati toga. postigli smo rezultate tamo gdje smo imali obvezujuće e, ciljeve, na primjer kod energetske učinkovitosti. Razlike među zemljama članice su prevelike, nismo dovoljno postigli. Bez obzira govorimo li o klimi, o energetskoj politici, o e, cijenama e, mi smo još vrlo daleko od rješenja. Postoje neke rupe u, ovim, u ovom sporazumu i moramo e, jako paziti da neke zemlje e, ne ne nastave investirati u fosilna goriva. E, Međutim, e, mi znamo da je ovo što je postignuto vaš uspjeh i vašeg tima i e, zaista bih vam na tome htjela zahvaliti i u ime mog kluba zastupnika, također na e, svemu što ste učinili u, proteklih, u proteklim godinama. Veliki problem je ono što, što svaki put kada e, čelnici e, vlada dođu u Brisel, jedino o čemu oni razmišljaju je e, mišljenje njihovog javnog mnjenja u njihovim zemljama. Dakle, to je nešto o čemu moramo razmisliti. Hvala lijepa i kao posljednji riječ ima Manfred Feba. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa zapravo sam odlučio nikada ne komentirati kolege iz kluba zastupnika FDD ali e, moram nešto reći uvijek se pitam što će oni učiniti kada e, ako izađu iz tog iz te kante za smeće kako oni nazivaju Europsku uniju e, dakle kad je riječ o pitanju da li se pridržavamo pravila inače gospodine Henklo tome e, ne odlučuju predsjednici stranaka nego suci u našem političkom sustavu. E, želim vam reći samo jedno, u stvarnosti je naravno e, uvijek problem i teško je kad se dobiju dodatni računi. Ja imam razumijevanja za to, kao i većina u ovom domu, ali jasno je kada danas dopustimo da zemlje članice ne ispunje svoje obveze, onda će i drugi preuzeti takvo ponašanje. To je problem. E, kako bi e, se objasnilo Njemcima kada bi se sada dopustilo da Britanci ne ispune svoje obveze. I zato inzistiramo da se svi pridržavamo pravila. I za kraj još jednom želim zahvaliti Hermanu van Rompoju. E, ja sam e, u svom prvom izlaganju danas zamolio gospodina Rompoja da nam malo nešto ispriča da nam da neke uvide u, u praksu na, vijeću koja nam je nepoznata, međutim on to nije učinio. U svakom slučaju želim vam zahvaliti na vašem radu i poželiti vam sve najbolje. Želim se javiti za riječ jer mislim da riječ treba dobiti i netko drugi ko ne želi samo zahvaljivati i čestitati gospodinu Van Rompoju. Ova, ovaj sastanak je završen. Želim zahvaliti gospodinu Van rompoju i gospodinu Junkeru što su e, bili na ovom sastanku i mi također moramo poštivati pravila. Hvala lijepa. Sastanak je završen.